su se javili za riječ. Svatko će dobiti po jednu minutu. Mina Gil ima riječ na jednu minutu. Nema je. Nije prisutna. Kolega Kos li ima riječ na jednu minutu. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Ja bih htio razložiti svoje glasovanje vezano uz rezoluciju o islamskoj državi. Ovo glasovanje nije bilo poimenično. Htio bih da građani Europske unije i moji birači u Češkoj znaju da sam ja bio za ovu rezoluciju o islamskoj državi, budući da ne smatram ne smatram da je to iznimno opasna formacija, ne želim to nazivati niti državom, niti organizacijom. To je skupina ljudi koja čini zločine protiv ljudskih prava. Moramo podržati saveznike koji se bore protiv te skupine. Mora se osnažiti suradnja među savezničkim snagama i treba se izvršiti ocjena toga bili bilo uputno povećati prisutnost e, i aktivnosti protiv islamske države. U protivnom bi se moglo dogoditi da se njihovo djelovanje proširi i na Sjevernu Afriku. Hvala, gospodin Karsi. Njega nema, dajem riječ gospodinu Polčaku na jednu minutu. Hvala. Ja bih također htio reći da sam glasovao protiv ove rezolucije u islamskoj državi. Ne, protiv islamske države ja sam bio za rezoluciju. Mislim da nema zastupnika koji ne bi glasovao za ovu rezoluciju. Međutim, u obrazloženju glasovanja htio bih istaknuti sljedeće. Nužno je da države članice Europske unije zajedno sa ostalim saveznicima budu uključeni u zajedničko djelovanje protiv islamske države. Najbolje bi bilo da se osigura mandat Vijeća sigurnosti UN-a. Drago mi je da mi je dana prilika da dodatno istaknem važnost te potrebe. Možemo osuđivati islamsku državu koliko god želimo, međutim ako Europska unija njezini saveznici u svijetu ne budu dovoljno odlučni da se angažiraju, mislim da se nećemo tako skoro riješiti islamske države. Hvala, gospodin Jar minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja sam također glasao za ovu rezoluciju i slažem se s njom, e, ali što se tiče točke 9 ove rezolucije, to me osobito e, razveselilo jer se tu radi o uzrocima i o tome da se traži od iračke vlade da da se u Iraku sve političke e, skupine i sve etničke skupine moraju udružiti i zajedničkim naporima e, suprotstaviti IS-u. E, ja smatram da je ova rezolucija uravnotežena i samo se sad radi o tome da se ono što se u njoj traži i realizira. Hvala. Sada riječ ima gospodin Brioj. Nema ga. Onda riječ ima gospodin Kelly na jednu minutu. Hvala. Prije svega želim reći da mi je žao što nismo imali poimenično glasovanje o završnom tekstu rezolucije kako bismo mogli imati evidenciju o tome da je velika većina zastupnika ovoga doma osudila bez ikakve zadrške djelovanje islamske države. Riječ je o jednom od najbrutalnijih pokreta a, koje je zabilježila povijest, ako ga možemo nazvati pokretom, posebno u suvremeno doba kada toliko zemalja nastoji poštivati ljudska prava i u tom trenutku vidimo djelovanje islamske države, vidimo e, odrubljivanja glava, vidimo da se žene daju na dar vojnicima, djevojčice se prisilno udaju za njih. Mislim da to moramo osuditi i moramo iskoristiti sva raspoloživa sredstva kako bismo se pobrinuli da se takvo djelovanje izbriše iz povijesti u budućnosti. Hvala vama. Zapisnik